Colleagues, we will start our joint meeting, Drage kolegice i kolege, sada ćemo početi e, sa našim zajedničkim sastankom odbora FAM i odbora INTA. E, želim dobrodošlicu članicama i članovima oba odbora na ovaj zajednički sastanak. Čast je E, da mogu pozdraviti tu gospodina e, Winklera koji je potpredsjednik odbora INTA. E, kao što znate, ovo je važna tema za oba odbora jer želimo promicati rodnu ravnopravnost kao važnu vrijednost u svim područjima politika europska, ono uključujući trgovinsku politiku. Počeli smo raditi na ovoj temi tijekom zajedničkog saslušanja koje se odvilo 11. svibnja ove godine tada smo vidjeli da e, sporazumi, e, trgovinski sporazumi e, i sporazumi o ulaganjima imaju različite učinke na muškarce i žene, te smo se dogovorili o potrebi da analiziramo trgovinsku politiku Europske unije iz rodne perspektive. Prije nego što dam riječ izvjestiteljici i izvjestitelju, dajem riječ mom su predsjedatelju ovim zajedničkim odborom, gospodinu Winkleru. Hvala vam lijepa, draga su predsjedateljice. E, želim dobrodošlicu svim članicama i članovima odbora Inta. Zadovoljstvo je danas e, pozdraviti moj odbor e, INTA na ovom zajedničkom sastanku te mi je drago da možemo nastaviti raspravljati o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumama. Europska komisija i njena komunikacija koja je predstavljena e, u u e, listopadu 2015. je odredila e, naglasak u trgovinskoj politici Europske unije. A mi sada razmatramo novu, odnosno vidjet ćemo novu trgovinsku strategiju Europske unije koja će biti predstavljena u studenom ove godine. Organizirat ćemo također evaluaciju na sredini razdoblja i e, bitno je naglasiti da INTA ima jako potporu e, e za, e, da jako potporu rodne ravnopravnosti u rodnim u trgovinskim sporazumima, da je to bitno za budućnost ove politike. Mi smo proveli dvije studije E, studiju koja se radila o rodnoj osjetljivosti te o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima. Sada je vrijeme da formuliramo našu viziju i zahtjeve e, u smislu parlamentarne rezolucije Zahvaljujem e, izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni na njihovom radu i e, siguran sam, uvjeren sam da ćemo danas e, s našom raspravom doprinijeti balansiranom, realističnom, ali i pozitivnom izvješću o ovoj temi. Hvala gospodinu Vinkleru, a sada dajem riječ izvjestiteljima. Gospođa Bjork vi ćete govoriti u ime obje izvjestiteljice. Izvolite, imate riječ. Hvala oboma. Ispričavam se u ime gospođe Forence koja nažalost nije mogla napustiti Italiju jutros, e, te me zamolila da e, predstavim izvješće u ime e, nas obje. Sada ću prijeći na švedski. Eto, samo da upozorim. Treba ćete prijevod vjerojatno. Dakle, kao što su naši dvoje supredsjedatelja e, rekli, ovo je izuzetno važno izvješće i na samom početku želim naglasiti kako smo došli do ovog izvješća. Odbor FAM je odlučio da moramo sastaviti izvješće koje adresira e, pitanja roda koje se tiču međunarodne trgovinske politike i kako te politike e, utječu na žene i muškarce, posebice na žene. Nakon toga smo s e, zadovoljstvom ustvrdili da odbor INTA želi sudjelovati u ovom zajedničkom radu, te mislim da smo imali velike koristi od ove suradnje između odbora FAM i odbora INTA. Jučer sam se sastala s odborom DEVE e, i predstavila sam nacrt našeg izvješća i tamo e, dobivši povratne informacije od njih. Smatram da je i ta suradnja izuzetno bitna za nas i za naš rad upravo zbog toga jer i oni imaju vrlo mnogo iskustva koje se tiče rodne ravnopravnosti iz perspektive e, trgovinskih politika. Mi toga nismo bili e, svjesni u našim odborima, tako da sam jako sretna zbog toga. Imali smo mnogo e, saslušanja, sastanaka sa stručnjacima, razgovarali smo mnogo. Pitanje je zašto imati rodnu perspektivu kad govorimo o međunarodnim trgovinskim sporazumima? Pa zato što je to vrlo važna E, nadležnost Europske unije, to je važan instrument e, u kojeg moramo utkati naše vrijednosti, posebice kad govorimo o jednakosti rodova. Također smo e, čuli izjavu predsjednika Junkera da postoje brojni međunarodni sporazumi koji su u pripremi. Jedan od sporazuma će biti ažuriran i rodna komponenta će biti utkana u taj sporazum tako da mi moramo poboljšati komunikaciju u tom području, uključiti stručnjake i stručnjakinje. E, nadam se da ste pročitali e, e, nacrt našeg izvješća i veselim se povratnim informacijama od vas. Samo još dvije stvari. Podijelili smo izvješće u tri poglavlja. Jedno poglavlje E, gleda transverzalna pitanja koja se tiču e, potrebi, e, potrebe za radnom ravnopravnošću u trgovinskim sporazumima. Drugo poglavlje govori o perspektivi koja je koncentrirana na specifične sektore. A u ovom trenutku nema vrlo mnogo sadržaja u tom poglavlju, ali se pouzdam u odbor INTA da se oslan, dakle oslanjam se na njih da će unijeti informaciju u to poglavlje i da će detaljno razviti područja koja mi nismo, a e, zadnje, ne i najmanje bitno, mi moramo razmisliti o preporukama koje bismo trebali dati komisiju na dolazećem radu vezano uz različite drugovinske trgovinske sporazume koji su e, u pripremi. Dakle, e, rekla bih, željela bih posebno naglasiti nekoliko stvari. Prvo, mi moramo naglasiti nedostatak rodne perspektive u e, trgovinskim sporazumima. E, čuli smo e, važne stvari o ljudskim pravima o, i ostalim stvarima, ali nam su nam za to potrebni adekvatni alati. A komisija je do sada samo ukazala na potrebu za ženskim poduzetnicima, poduzetnicama. Međutim, mi moramo učiniti mnogo više od toga. Tu je bitno razviti nekoliko stvari. Na prvom mjestu imamo konvenciju e, o e, eliminaciji diskriminacije e, žena, to je vrlo važno. To je međunarodno obvezujući pravni instrument i to se mora odraziti u našoj trgovinskoj politici. Također, moramo biti sigurni da su enovi ciljevi održivog razvoja, posebice cilj 5, utkani u našu trgovinsku politiku Europske unije. Također smo ukazali na činjenicu da nam treba više stručnjaka i stručnjakinja kad se govori o rodnoj ravnopravnosti uh, u uh, procesu pregovora. Trebamo uključiti i civilno društvo također u taj proces. Također smo uh, naglasili negativne posljedice kojima smo svjedočili ponekad u prošlosti. uslijed prevelike liberalizacije, E, uslijed privatizacije javnih e, usluga o kojima e, ovise žene kao korisnice, ali i kao zaposlenice. Onda imamo opći sustav povlastica OSP+, koji može biti koristan, ali mora biti više obvezujuć kad se govori o gospodarskim posljedicama koje su uključene. Ako ne zadovoljimo standarde općeg sustava povlastica plus, nećemo uspjeti u tom cilju. I na posljedku vjerujemo da nam trebaju više obvezujuća pravila i standardi na međunarodnoj razini za međunarodnu trgovinu. Vidjeli smo to u e, kontekstu e, određenih e, sporazuma dakle koje su pozitivne posljedice kad se pravila poštuju, stoga treba nam više instrumenta koji će biti pravno obvezujući dodatno moramo učiniti više kako bismo bili sigurni da ne samo Europska unija nego i drugi međunarodni dionici kao UN ili Svjetska trgovinska organizacija e, surađuju s nama kako bismo postigli ove ciljeve. Evo ovdje ću se sada zaustaviti, ali se radujem vašim povratnim informacijama i vašim amandmanima kako bismo mogli krenuti dalje s ovim e, procesom i e, imati izvrsno izvješće. Jer vjerujem kao i u prošlosti da ova kuća E, može biti lider i pokazati komisiji da je moguće imati adekvatnu rodnu perspektivu u međunarodnoj trgovini. Moguće biti ambiciozni, hrabri i e, zauzeti se za ovu temu ozbiljno. Hvala vam svima i radujem se vašim e, povrednim informacijama, amandmanima. Hvala. Thank Hvala na ovom izlaganju. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije iz odbora FEM. Neću poštovati redoslijed klubova zastupnika e, zato što gospodin Urtasun traži riječ. Hvala lijepa. U pet sati moram biti na glasanju. Hvala kolegama što smo dopustili da prvi uzmem riječ. Za početak zahvaljujem objema izvjestiteljicama na radu. Radi se o vrlo važnoj temi. Moramo se hitno pozabaviti takozvanom rodnom sljepoćom europske vanjsko-trgovinske politike. I u e, strategiji komisije trgovina za sve iz 2015. E, godine rodna ravnopravnost se uopće ne spominje jer trgovina nije neutralna u rodnom smislu i moramo raditi na tome da se trgovinska politika e, također e, traži izmjene u tradicionalnim ulogama e, muškaraca i žena. Dopustite mi eto da dam par stvari za koje mislim da bi mogli predstavljati dodanu vrijednost za naš rad. Nedostatak rodnih poglavlja u mandatu pregovora jest jedna od tema koju bismo se mogli osvrnuti. Rodne se aspekti često preusko tumače ili uopće nedostaju kada se govori u procjenama utjecaja. U procjenama utjecaja uvijek bi se moralo govoriti o rodnoj dinamici i na sustavan način E, imati rodni pristup kada se govori o trgovinskim sporazumima. Isto tako, e, stručnjaci za rodna pitanja uvijek bi trebali biti uključeni u izradu studija utjecaja. Osim toga, ne samo u mandatu, već u samim sporazumima treba stajati svrsishodni ono poglavlje o rodnim pitanjima treba vidjeti kako se sve to odražava na e, rodnu ravnopravnost i na žene. A također treba razmisliti da u glavnoj upravi za trgovinu e, se e, uspostavi kontaktna točka za rodna pitanja. Trebalo bi također obrazovati one koji vode trgovinske pregovore u ime Europske unije za rodna pitanja. Liberalizacija uloga na netrazmiran način odnosi se na žene, a ta liberalizacija može umanjiti e, pružanje u javnih usluga e, Dakle, negativno se može odraziti na žene koje su još uvijek u nekom smislu i za neka područja stupove našeg društva. Podsjećam također da se razviju mnoge instrumenti i alati koje bi trebali biti vezani za politiku trgovinskih sporazuma i rodne aspekte. To je eto tek nekoliko primjedbi koje dajem izvjestiteljicama. Uvjeren sam da će one raditi što najbolje moguće da dobijemo najbolje moguće izvješće. Hvala lijepa, hvala na razumijemanju, a sada prelazimo na uobičajeni redoslijed e, koji se javljaju izvjestelji u sjeni odbora e, Pučana. Salvatore Čiku govorit će umjesto Barbare Matere iz redova Pučana. Hvala lijepa. Zastupnica e, Matera, Isteljice u u ime kluba zastupnika Pučana, zamolila me da je zamijenim. Ispričava se što nije na današnjem sastanku. Prije svega, naš klub zahvaljuje zastupnicima, e, zastupnicama koje su izvjestiteljice. Uvjereni smo da je međunarodna trgovina a naročito kada se radi o sklapanju trgovinskih sporazuma s trećim zemljama. Dakle, međunarodna trgovina otvara mogućnost za ekonomsku emancipaciju žena. Smatramo da je također dobro koristiti trgovinske sporazume kako bi se u onim zemljama gdje i dalje postoju velike razlike u ravnopravnosti između muškaraca i žena, dakle da se ti trgovinski sporazume u nekim aspektima koriste za utjecanje na promjenu takvih situacija. Što se tiče integriranja rodnih aspekata u trgovinske politike, mislim da se možemo složiti da muškarci i žene bi trebali na jednaki način imati e, koristi od e, trgovinskih politika. E, I mislim da tu trebamo pokušati raditi na tome da se ukinu ideološke predrasude. Međutim, ima aspekata koji su za nas neprihvatljivi ravnopravnost između muškaraca i žena temeljan je pristup načela Europske unije, ali e, također je važno znati e, da je to nešto što se treba svakako e, naglasiti kada se sklapaju trgovinski sporazumi. Moglo bi se puno toga napisati u ovom tekstu, ali čine nam se da su određeni dijelovi teksta jako podložni ideologijama, pa će naši amandmani e, biti za to da, se, e, da postane puno uravnoteženi. Osim toga vidimo i neke negativne aspekte ovog izvješća, primjerice da trgovinske politike nužno trgovinski sporazumi nužno negativno održavaju na žene. A e, ima žena koje iz toga e, i, ima ljudi koji imaju više i oni koji imaju manje koristi iz tih trgovinskih sporazuma, ali reći da se oni negativno odražavaju na žene mislim da je pretjerano. Pokušat ćemo jednostavno govoriti o ženama i govoriti o inkluzivnom e, načinu koje se otvaraju zahvaljujući trgovinskim sporazumima. Nećemo praviti razlike ne samo među spolovima, već i između građanki i građana trećih zemalja s kojima pregovaramo. Slažemo se pak s izvjestiteljicama u tome da Europska unija mora zajamčiti visoku razinu zaštite ljudskih prava, prava na rad i prava potrošača promicanje ravnopravnosti sporova i e, također promicanje zaštite okoliša. Europska unija ne može biti samo odgajatelj po pitanju civilnih i e, socijalnih pitanja. Pitanja ljudskih prava je sasvim sigurno nešto što predstavlja značajnu stečevinu i e, što se treba promicati. Ali ako netko ima u jednoj državi socijalnu strukturu koja je sasvim drugačija od europske socijalne strukture, ne može se očekivati da će od danas do sutra preći na naše visoke socijalne i e, pravne e, norme. Zahtijevati određene stvari u Europi je jedno, a tražiti da drugi odmah na to prijeđu čini mi se nemogućim. Trebamo odmah tražiti dakle dijalog, trebamo otvoriti e, pravne, e, ekonomske i socijalne odnose, a u ovom slučaju kada govorimo o trgovinskim sporazumima moramo naglasak staviti na ekonomske prednosti, a mm, da i one imaju e, pozitivne efekte na muškarce i na žene i da mogu pridonijeti njihovoj ravnopravnosti. U svakom e, slučaju nastavit ćemo raditi s izvjestiteljicama, ali određeni dio ovog, sporazu, e, ovog izvješća je nešto što pučani teško da će moći podržati. Hvala. A sada riječ ima Marija Neuheld u ime socijalista i demokrata. Najljepša hvala. E, mom prethodnom govorniku želim reći sljedeće. Rečenica ne trebamo uvijek sve sagledavati iz rodne perspektive. E, ne znam kako da reagiram, da li da sumnjam da je uopće to izrečeno, jer istina je takva da se većina politika donosi bez rodne perspektive. To je nešto novo, to je dobra novina i moramo u budućnosti uključiti i ta razmatranja. Dakle, kod svih ugovora koje sklapamo moramo razmisliti koje će posljedice one imati po žene u Europi, ali i po žene u drugim zemljama. Stoga mislim da je e, ta perspektiva iznimno važna žene nisu jednaka masa, žene su razno, raznovrsnost, žene su potrošači, poljoprivrednice, e, žene generiraju prihode, mogu biti i kućanice. Drugim riječima, ove različite uloge su nešto što je potrebno razmotriti i u izvješću jer posljedice su različite po različite žene. Također mi je vrlo bitno, obzirom sam i u odboru Agri, moramo osigurati da trgovinski sporazumi ni u jednom trenutku što se tiče teme sjemena, vode, malih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno e, teme e, bijega e, iz ruralnih područja, te teme ne smiju biti zapostavljene jer upravo tema voda, sjeme i poljoprivreda su teme koje su u zemljama trećeg svijeta vrlo bitne za žene. Ako ovdje dođe do rezova, tada će najprije pogođene time biti žene i njihova djeca. Moramo stoga e, pripaziti da upravo e, ti procesi u trgovinskim sporazume ne dovedu do e, prekomjerne koncentracije. Važno je da putem po pogrešne trgovinske politike ne proizvedemo migracijski pritisak. Moramo to otvoreno reći. Ne smijemo to e, e, ugušiti e, i prešutno prihvatiti da ako da možemo putem trgovinske politike povećati migracijski pritisak u drugim dijelovima svijeta. To znači da tu moramo isto sagledati konkretno sva ta pitanja. E, što se tiče riječi dobrovoljno, radi se o tome da trgovinski sporazumi se sklapaju između zemalja i skupina zemalja dobrovoljno u posljednje vrijeme. Ovo to dobrovoljno se e, nije dovodilo u pitanje. E, do sada možda nije bitno toliko dovoditi u pitanje riječ dobrovoljno, već tko će biti oni koji će sudjelovati u donošenju odluke o tome hoće li se sklopiti neki sporazum ili ne. U trećem, u zemljama trećeg svijeta žene nikada nisu uključene u pregovore o sklapanju trgovinskih sporazuma. Drugim riječima, smiju li žene koje, na koje se odnose trgovinski sporazumi e, sjediti za pregovaračkim stolom? U Njemačkoj, kada vidimo novu reklamu za neki lijek, uvijek se mora obavezno reći, vezano sve rizike i nuspojave morate pitati vašeg liječnika ili ljekarnika mi ovdje razmišljamo o trgovinskim sporazumima, a e, moramo isto tako uzeti u obzir i nuspojave i posljedice tih trgovinskih sporazuma u odnosu na žene. Ni u slučaju ne možemo tvrditi da smo tome utrli put, već to je jedna novina u trgovinskoj politici koja je ispravna. E, želim vam zahvaliti da ste organizirali ovaj zajednički sastanak odbora Agri i e, DV Deve i FEM. To su u svakom slučaju odbori za koje su sve ove teme vrlo relevantne i zahvaljujem vam na organizaciji ovog sastanka stoga. Uh, thank you very much. Uh, uh, Hvala vam lijepa. Sada e, sjeni odbora ECR nije tu, pa onda predsjednik ALDE, FDD, ENF, kolegica Ticijana Begin je tu. Hvala, e, javit ću se. A javit ću se u odboru INTA u ime kolegice Daniele Ajuto, a preći ću na talijanski jer moram otići jer će se glasati o nagradi Saharov. Hvala i hvala iznad svega izvjestiteljicama na izvrsnom radu. Komercijalna politika je najjači instrument koji imamo da u svijetu pronosimo naše ideje, prava i jednakosti. To je nešto što mora jasno stajati u um, mislima nas zakonodavaca kao i pregovarača. Kada govorimo o ravnopravnosti eh, rodova u e, trgovinskim sporazumima moramo to raditi i na ofenzivan i na defanzivan način. S jedne strane ne smijemo negativno tim sporazumima utjecati na prava žena, izravno ili neizravno. Moramo braniti ljude, to jasno govore izvjestiteljice, jer e, može doći do toga da žene nemaju pristupa E, temeljnim uslugama kao što je recimo voda ili e, sanitarne usluge, ali isto tako može ih spriječiti e, da dođu na tržište rada. To je prvi aspekt o kojem moramo razmišljati. Nadalje, osim što moramo štititi žene u Europi i u svijetu od negativnih posljedica ovakvih sporazuma, moramo raditi zato da svijet bude pravedniji i uključiviji. To je, da se tako izrazim, ofenzivni aspekt sporazuma. Trebamo imati jasne norme o ravnopravnosti spolova i e, moramo se boriti protiv izrabljivanja, uključujući i u neformalnom sektoru, a moramo također tražiti da se poštuju ljudska prava. U zemljama u razvoju, naročito u tekstilnoj industriji i općenito u e, proizvodnoj industriji radi puno žena i to često na najslabim, najnižim e, poslovima i zato su one najranjivije. Isto vrijedi i za poljoprivredni sektor gdje su žene često prve koje gube poslove i e, koji gube posao i na taj način ne mogu više skrbiti za obitelji. E, treba e, također raditi na tome da se sklapaju zajedničke poduzeća između poduzetnica u Europskoj uniji i van Europske unije. Do sada svega jedan trgovinski sporazum ima rodne reference u sebi. To moramo izmijeniti. Moramo više raditi na pravima žena ovdje i to odmah jer već kasnimo u odnosu na povijesne aspekte. Hvala. Sada idemo na izvjestjenje u sjeni odbora INTA i najprije ću e, morati govoriti ja u ime Tokije Saifi koja govori, e, koja je izvjestica u sjeni u ime Pučana. Dakle, u ime kolegice Tokije Saifi, hvala izvjestiteljicama i e, vrlo je jasan i no izvješće i trodjelna podjela su e, vrlo jasni. E, par uvodnih primjedbi. Trgovina je mogućnost stimuliranja gospodarstva i uključivanja žena u trgovinski sektor. To ne stoji u izvješću, ali mislim da je to važno naglasiti postoje zanimljiva i podatak Međunarodnog trgovinskog centra. 40% malih i srednjih poduzeća u svijetu su u rukama u vlasništvu žena. Dakle, to je značajan način podrške malim i srednjim poduzećima u preporuci Europskog parlamenta o pregovorima o moderniziranju trgovinskog stupa sporazima između Europske unije i Čilea da govori o e, rodnoj jednakosti i osnaživanju žena. Nadam se da će se rasprava e, voditi u tom smislu te da će popratiti i druge mjere. Što se tiče samog e, prijedloga izvješća jasno je da će Europska pučka stranka uložiti amandmane kako bi izložila neke vlastite ideje i nadopunila nadopunila izvješće. Naglašavamo da nedostaju podaci o trgovini i utjecaju na rodnu ravnopravnost. Žao nam je također da se rodna ravnopravnost ne uključuje više u slobodno trgovinske sporazume. Radi se o europskoj vrijednosti koju ne smijemo dovoditi u pitanje. Želimo da Europska komisija ova pitanja uključi u preispitivanje trgovinskih sporazuma, a to se također treba povezati i sa time da se treba ukrotiti globalizacija. Među međunarodnim konvencijama eh, postoje su sada dvije koje su izravno vezane za pitanja kojima se bavimo i jasno govore o tome da treba prestati s diskriminacijom protiv žena te da treba uvesti jednake plaće za isti rad. Također trebamo e, insistirati na javnim uslugama kada govorimo o trgovinskim sporazumima. Želimo da Europska unija na međunarodnom planu govori o tome, naročito u okviru VTO-a, jer bismo na taj način mogli stvoriti jaku integriranu dinamiku na tu temu. I za kraj Htjeli bismo da u buduće trgovinske sporazume uključimo odredbe o rodnim pitanjima, a što traže izvjestiteljice. Mi bismo više bili za to da se u pojedinim poglavljima izlože mjere i obveze koje treba poštovati. Dakle, ovo je tekst kolegice Saifi koja e, dijeli također e, mišljenje e, o primjedbama kolegice Barbare Matere. Hvala lijepa. Sada ću pozvati sljedeće izvjestelje sjene iz odbora INTA, najprije predstavnike SID-a. U ime ime moram reći da ona nije mogla doći, moli za ispriku. Željela bih zahvaliti su izvjestiteljima na nacrtu ovog mišljenja. Moramo iskoristiti ovaj zamah i razmisliti tome kako ćemo e, promicati ovo rodno pitanje u trgovinskim pitanjima E, Međunarodni centar za trgovinu u Svibnju je pokazao da Svjetska trgovinska organizacija, komisija i neke države članice slijede upravo taj smjer. ICT je nedavno objavio studiju koja je obuhvatila 20 e, zemalja u razvoju u kojima za koje se smatra da rodna perspektiva ima veliki utjecaj ne samo na male srednje poduzeća, već da postoje velike razlike između sudjelovanja muškaraca i žena u trgovini. Žene imaju ograničeni pristup resursima kao što su financije, zemlja, informacije mm, i mreže informacijske tehnologije. Moj klub može podržati mnoge ciljeve sadržane u izvješću. Naravno da moramo uključiti rodnu perspektivu u trgovinske politike i to na sustavan način pozivamo da e, poglavlje o rodnoj perspektivi bude uključeno u trgovinske sporazume i zajedno sa poglavljima o održivom razvoju, ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u TTIP-u postoji odlomak o pravima radnika na koji upućujem, no ipak bi željela podnijeti amandmane kako bi mogla naglasiti naše zajedničke ciljeve. spomenuću potrebu da se ojača rodna perspektiva kod svih ključnih dionika, počevši od svjetske trgovinske organizacije. Aktivne politike se moraju implementirati, mora postojati pozitivna diskriminacija za rodnu ravnopravnost koja nije diskriminirajuća žene predstavnici, zastupnici moraju biti sve češće u našim e, institucijskim tijelima e, postoji potreba da, se da postoji segregacija podataka po zemlji, rodu, e, po regiji, prije no što se na temelju njih donose ikakve odluke. Poglavlje o rodu i trgovini o kojem će se razgovarati najprije sa Čileom, e, mora, se osigurati prikladni kontekst. Ono što je odobreno prošli tjedan moglo biti vrlo korisno kao poglavlje model za e, vezu između rodne ravnopravnosti trgovine, e, olakšavanje e-trgovine, pristup financijama, pristup javnoj nabavi. To su samo neke od inicijativa koje, za koje se zalažemo. U tu svrhu možemo upotrijebiti postojeće alate kao što su Aid for Trade i WTO Trade Facilitation Agreement. Postoji još mnogo više što možemo učiniti za promicanje rodne perspektive. Vrijeme je ograničeno pa ću zato stati ovdje. Hvala vam na pozornosti. Hvala kolegice na ovome. Izvjestitelj u sjeni za ECR, za ALDE, za zelene. Željela bih e, iznijeti neke osobne komentare, ali ne kao izvjestiteljice u sjeni. E, najprije pozivam izvjestitelje u sjeni, nakon toga ću dati riječ drugim zastupnicima. FDD se već javio za riječ, ENF ne vidim nijako javljanja za riječ, pa onda dajem riječ zastupnicima. Izvolite, sada vi imate riječ. Hvala. Sada ću govoriti njemački. Najprije bih željela u ime moje kolegice e, Marija Rene nešto reći. Ona nažalost nije mogla doći danas ovdje. Ja sam zapravo danas ovdje u ime tri osobe. E, ona želi izraziti sljedeću zabrinutost vezano uz temu rode ravnopravnosti. Ona kaže da, da žene u zemljama u razvoju nemaju nikakve prednosti da kada se sklapaju te trgovinski sporazumi se dovode u još u nepovoljeni položaj njihova socijalna prava se e, krše, eksploatira i se pogotovo ako rade u tekstilnom ili poljoprivrednom sektoru postaju žrtvom land grabbinga i moramo razmisliti o tome što možemo napraviti da upravo takve situacije spriječimo sklapanjem trgovinskih sporazuma. Još jedan aspekt koji želim spomenuti jest da ovi e, sporazumi slobodnoj trgovini imaju posljedice i na žene u Europi, no ne uvijek pozitivne posljedice, obzirom da koristi ostaju u industrijskom sektoru, u tipično muškim poslovima, prvenstveno u automobilskoj industriji, prometu, transportu i zato bih vas potaknula e, na razmišljanje. Što će se dogoditi ako u tekstilnoj industriji dođe do premještanja zbog nižih troškova proizvodnje? Što će to značiti za žene koje rade u tekstilnoj industriji? Će one izgubiti svoja radna mjesta? I moramo razmisliti o tome kako će one biti time pogođene. I jedan osobni komentar sada obzirom da trenutno sam uključena u pregovore o nacrtu rezolucije za sporazum sa Australijom i Novim Zelandom. E, pregovori će biti zaključeni od strane vijeća u studenom. E, lijepo je da ste da vi svi tako pozitivno govorite o tom poglavlju o rodnoj ravnopravnosti, a mi smo e, u tom stadiju, u tim pregovorima, da uključimo to poglavlje. EPP, e ALDE i ECR e nisu baš time oduševljeni i mislim da je jako, jako važno da u jednom sporazumu nove generacije uvedemo to rodno poglavlje. U četvrtak ćete imati mogućnost pokušati uvjeriti svoje kolege da nam treba to rodno poglavlje kako bismo dobili većinu. Mislim da je vrlo bitno da posljedice trgovine na žene se spomenu i tu moramo vidjeti kakve mogućnosti dobivaju žene sklapanjem tih sporazuma o slobodnoj trgovini. Do sada se o tome nisu prikupljali nikakvi podaci i stoga je to upravo naš prijedlog da se E, pokuša konkretno istražiti koje su povoljne strane tih sporazuma za žene koje su negativne strane. Bilo bi lijepo kada biste svoje kolege mogli uvjeriti baš vezano za ovu rezoluciju o Australiji i Novom Zelandu da, bi, da se uključe u e, poglavlje o rodnoj perspektivi. Hvala. Moram napraviti dvije stvari. Najprije moram pogledati ima li daljnjih javljanja za riječ. Ne vidim da to nije slučaj. Onda moram sada odgovoriti na ovaj apel koji smo čuli. S dužnim poštovanjem želim e, vas podsjetiti da sam ja samo čitao bilješke Tokije. Dakle, morat ćete s tom osobom razgovarati na tu temu. Moje osobno mišljenje se razlikuje od onoga što sam pročitao u ime Tokije. Ja sam predstavljao samo svoju kolegicu sa IFI. Također, bilo nešto pročitano u ime kolege Matere, što je bilo bliže mom mišljenju. Što se tiče odbora za međunarodnu trgovinu, uvijek se vodi sljedeća rasprava. Trgovina je instrument za vrlo važne vrijednosti Europske unije i trgovina i instrumenti i trgovinski sporazumi su instrument za promicanje tih vrijednosti, no moramo se boriti da ne zaboravimo da se trgovinski sporazumi odnose na trgovinu. I sad ako pokušamo ugurati previše drugih ciljeva u trgovinske sporazume, bit će vrlo teško sklopiti trgovinske sporazume u budućnosti. Iako moramo zadržati važne vrijednosti EU-a, EPP je uvijek realan u pogledu toga što se može napraviti, što je moguće napraviti. I čast mi je što je izvjestitelj spomenuo izvješće o konfliktnim mineralima, mineralima koji potječu iz područja u kojima se vode oružani sukobi. To je jedan miljokaz u smislu drugačijeg razmatranja problema u svijetu. Istodobno, zaključno ću reći da smo vrlo otvoreno razgovarali kada smo raspravljali to izvješće o tome da ne možemo riješiti probleme koji se događaju u tim područjima zahvaćenim sukobom, građanskim ratom, e, zloporabom e, temeljnih ljudskih prava uredbama EU-a. Jer se ne radi o internet problema Europske unije, radi se o nečemu što se događa u tim područjima. Stoga uredba može biti samo jedan instrument koji u kombinaciji sa drugim alatima kao što je razvojna politika, e, politika reformi, pomoć trgovini, pomaganje tim zemljama koje moraju postati funkcionalne države, jer neke od njih su neuspjele države, uopće ne funkcioniraju. Stoga ne možemo rješavati probleme tamo na terenu, ovdje u Europskoj uniji. Probleme na terenu ćemo riješiti i drugim instrumentima, ne samo trgovinskim sporazumama i obvezujućim odredbama u trgovinskim sporazumima. Na taj način bismo ostvarili učinkovitiju prisutnost Europske unije na terenu kako bi se tamo izmijenili stvari na bolje. Sada moram dati riječ su, su e, a ja ću dati riječ e, bio, kolegici Bjorg, izvjestiteljici. Hvala lijepo, zahvaljujem oboma predsjedateljima. Uvijek je dobro vidjeti da i kakva je perspektiva drugih odbora. Budete uvjereni da će odbor FEM iskoristiti sve instrumente koji promiču rodnu ravnopravnost i mi ćemo ući i u ovo područje sa mnogo entuzijazma i mnogo zahtjeva jer znamo da je to područje gospodarske politike unutar koje možemo napraviti određene promjene i to ćemo učiniti. Ja sam saslušala sve, veselim se amandmanima, vidim da imamo različite pristupe, vi ste to naglasili, no isto tako vidim da mnogi od mojih kolega i izvjestitelja u sjeni iz Intea i odbora FEM su razmislili o tim temama, konkretnim poglavljima, obvezujućim pravilima, pa čak ćemo morati razmotriti pitanje sankcija, što ćemo napraviti ako naši partneri, odnosno poduzeća ne ispune pravila koja smo dogovorili. Također pitanje javnih usluga je vrlo važno iz perspektive rodne ravnopravnosti i različite skupine žena, žena potrošača, radnica, sve to moramo integrirati kao različite aspekte. Isto tako, mislim da postoji jedan e, činjenica da je ovo pravodobno izvješće jer ćemo moći slijediti događaje u komisiji vezano uz trgovinu u kojima je potrebno uključiti rodnu perspektivu. To je ono što parlament inače čini i to ćemo rado napraviti. Također vidimo da imamo određena pitanja vezana uz rodno poglavlje u smislu rasizma, da postoji i uvredljivi dio, e, ofenzivni dio, u smislu toga da žene moraju e, imati koristi od trgovinske potekle isto tako i defenzivni dio. Potrebno je zaštititi žene. Predsjedatelj će spomenuti rok za amandmane. Veselim se tim amandmanima u pisanom obliku i veselim se daljnjoj suradnji. I također u ime kolegice vam e, sve, sve pozdravljam. Hvala Melin. Rok za podnošenje amandmana je 16. listopada do 17 sati bih željela zahvaliti svim sudionicima današnje rasprave. Gospodine Vinker, zahvaljujem vama. Naš sljedeći sastanak će se održati 22. studenog i na tom sastanku ćemo razmotriti amandmane. Hvala lijepa, zaključujem današnji sastanak. Zahvaljujem prevoditeljima i zahvaljujem tajništvima oba odbora na pripremi današnjeg sastanka.